odgodimo raspravu o Guantanamu koju smo stavili na raspored za četvrtak popodne. Gospodine Zalafranka, predajem vam riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Danas samo jutro, iznio taj zahtjev u ime mog kluba zastupnika kako bismo se držali onoga što smo se dogovorili 18. travnja dakle da raspravimo u travnju, a da u svibnju glasujemo o tome. Gospodin Palimata me zamolio da pismeno predam taj zahtjev, to sam i učinio i zamolio sam vas da danas do 15 sati odlučimo o tome. Pitao bih vas kakav će biti postupak i kada ćemo konačno moći završiti sa ovom vrlo aktualnom temom kako bismo mogli nastaviti onako kako što smo se dogovorili, kao što je to rekao i kolega iz kluba zastupnika socijaldemokrata. Ja sam napravio protuprijedlog i stoga bih vam bio zahvalan, gospodine predstavljajući, kada biste mi sad objasnili kakvog ćemo se postupka držati, hoćemo li to odlučiti sad danas u 15 sati ili ćemo tek o tome odlučiti sutra prema poslovniku. According to uh, the decision taken... Prema odluke koja je donesena od strane predsjednika, zahtjev će biti stavljen na glasovanje prije rasprave sutra, što znači sutra po